i boj e, saradnje, naročito u područjima gdje dolazi do najviše predmeta zbog kršenja europskog prava. Hvala. The item... E, sljedeća točka na dnevnom redu je rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. E, iduća točka je Ruanda. I prvo riječ e, dajem izvjestitelju Koral, Gospodin Koral. Hvala vam, gospođo Preks.